Περνάμε στο δέκατο tema tis ημερήσιας διάταξής μας σχετικά με την... U redu, sada prelazimo na točku 10 našeg dnevnog reda. Radi se dakle o e, embargo na uvoz oružja u Libiju nakon konferencije u Berlinu. Pozvali smo e, predstavnike e, odnosno ljude iz našeg predstavništva za odnose sa zemljama Magreba i pozdravljam, također pozdravljam e, gospođu Stephanie Williams iz e, UN-a koja zbog e, sastanka 5 plus 5 zajedničke vojne komisije u Alžiru se upravo sada nalazi u Ženevi, te će nam se obratiti, odnosno sudjelovat će na sastanku putem interneta. I također pozdravljam e, gospođu e, Mariju Đili koja je zadužena za odnose sa zemljama Magreba u Europskoj službi za vanjsko djelovanje. E, general Graciano je rekao da u svojoj dugoj karijeri nije nikad vidio rat tako blizu granicama Europske unije. Mi smo već na odboru SEDE razgovarali o situaciji u Sahelu i jedan od problema je trgovina oružjem e, iz Libije. E, dvije rezolucijom e, Vijeća sigurnosti UN-a zabranjena trgovina, prodaja oružja Libiji i na konferenciji u Berlinu je to ponovno naglašeno, no kako je rekao gospodin Borel, mi do sada nismo vidjeli da se to zaista primjenjuje. U 2015. je pokrenuta operacija e, koja je svrha da se e, prekine trgovina oružjem nazvane po djevojčici koja je spašena sa jednog broda u sredozemlju, a ova operacija trenutno ne raspolaže ni jednim plovilom. I jučer na sastanku ministara vanjskih poslova je odlučeno da se osnuje nova misija koja će zamijeniti misiju Sofija koja će e, provoditi embargo na oružje koje je nametno e, nametno vijeće sigurnosti. I e, to će biti odlučeno, formalno usvojeno na sljedećem sastanku ministara vanjskih poslova. A sada ću zamoliti gospođu Williams da nam kaže gdje se mi nalazimo sada mjesec dana nakon konferencije u Berlinu. Izvolite, imate riječ. Drago mi je da vam se mogu obratiti iz Ženeve gdje smo upravo danas e, imali drugi krug e, razgovora zajedničke vojne e, komisije, takozvane 5 plus 5 komisije, gdje se zapravo razgovara o tome e, što treba uraditi u Libiji. I naravno, e, ovaj međunarodni odbor za nastavno djelovanje u Libiji nakon konferencije u Berlinu je prethodio ovom našem sastanku, a prije dva dana je u Minhenu držana konferencija o sigurnosti. Mislim da je sastanak bio vrlo pozitivan, ozbiljno da se raspravljalo o tome što se zapravo dogodilo nakon Berlinske konferencije i naravno izazovi s kojima se svi suočavamo u provedbi ne samo odluka, odnosno zaključaka iz priopćenja koje je izdano u Berlinu, gdje se zaista sveobuhvatno e, e, zapravo se pozabavili su se sa tim složenim problemima koje postoje u Libiji, nego i rezoluciji koja je na e, vijeću sigurnosti UN-a usvojena prije nekoliko dana. Berlinska konferencija je uspjela postići jednu jako pozitivnu stvar, a to je stvaranje međunarodnog zaštitnog kišobrana za ove procese e, koji se trenutno pod e, pokroviteljstvom UNSMILA provode u Libiji. E, dakle, to je počelo od siječnja 2019. do danas. Dakle, što smo učinili da bismo aktivirali onaj operativni dokument koji je pratio zaključke iz Berlina. UNSMIL je e, ponudio e, zemljama, njih 13 i regionalnim organizacijama našu viziju oko toga kako da se aktiviraju ovi zaključki, zaključci sa konferencije i da taj proces više ne bude međunarodni proces nego libijski e, proces. To je u skladu i sa prijedlogom koji je iznesen 29.7. prošle godine e, u UN-u. Nakon Berlina e, smo zapravo vidjeli nekoliko važnih sastanaka. Jedan je održan u Alžiru gdje je Alžir e, sazvao ministarski sastanak zemalja u susjedstvu Libije, zatim Afrička unija i njihov visoko povjerenstvo za Libiju i Republika Kongo i nakon toga se na 33. redovitom zasjedanju, zapravo na samitu Afričke unije u Addis Abebi e, u veljači o tome raspravljalo i naravno e, jučer također na sastanku ministara vanjskih poslova u Briselu. Dakle, regionalna i međunarodna pozornost je sad usmjerena na Libiji kad se to spoji sa usvajanjem rezolucije 25.10 koja je uslijedila nakon 10 mjeseci relativne neaktivnosti Vijeća sigurnosti UN-a i koja je zaista podržala ovaj eh, poziv eh, na stalni eh, i trajni prekid vatre. I Libija je zaista trebala dobiti taj signal od Vijeća sigurnosti UN-a da ono što zemlja u ovom momentu prolazi E, jest nešto na što međunarodna, pozornost, međunarodna e, zajednica obraća pozornost i mnogi libici zapravo to vide kao potrebu za stabilnost i mirom i drago im je da i međunarodna zajednica to tako vidi. A prije e, konferencije u Berlinu i nakon konferencije u Berlinu mi smo sa svoje strane aktivirali sva tri puta koji postoje u našem operativnom dokumentu, ekonomski, sigurnosni i politički. Ekonomski smo aktivirali već prije Berlina, 6. siječnja smo sazvali stručnjake iz Libije kako bismo počeli raspravu o tome kako bi se mogla, e, mogla napraviti e, jedna komisija, ekonomska komisija libijskih stručnjaka i drugi e, element, to bi bio element, to bi bio jedan mehanizam za obnovu u Libiji. Dakle, ova komisija ekonomskih stručnjaka je prošlog tjedna u e, Kairu se ponovno sastala, drugi put, i oni su odobrili i usvojili e, nacrt okvira djelovanja te komisije i na neki način su odredili koji će biti hitni ciljevi te komisije. E, fokusirali bi se na najhitnije probleme u Libiji, ekonomski i bankarski sustav eh, koji je u ovom momentu u jako teškoj situaciji eh, zbog eh, embarga na prodaju nafte i također više sile koja je dovela do toga da oni u biti ne mogu ništa s tom naftom koja je jedini njihov prirodni resurs. I tako da je došlo do te bankovne krize koja je u koja obuhvaća nekoliko banaka u istočnoj Libiji koji se suočavaju sa nesolventnošću uključujući jednu od najvećih banaka u zemlji što bi moglo dovesti do još većeg financijskog i ekonomskog pritiska na stanovništvo. Osnovali smo tri radne skupine e, nakon tog e, sastanka u Kairu, a jedna od tih radnih skupina se bavi upravo tom e, blokadom prodaje nafte, a to je raspodjela dohotka, decentralizacija, borba protiv korupcije i transparentnost. Dakle, to je jedan set problema. Drugi skup problema, to je kriza u bankarskom e, sektoru koja zapravo e, govori o podijeljenosti u institucijama. E, zapravo je središnja banka se podijelila u jednu granu, jednu podružnicu Tripoliju koja je glavna i drugu koja je kao neka podružnica. I što se tiče razvoja i obnove, e, važno je da onog momenta kad se postigne trajni mir i određena stabilnost, projekti e, za obnovu se moraju ravnomjerno e, raspodijeliti po zemlji, jer u ovom momentu ima mnogo gradova koji su E, na, istok, na različitim dijelovima zemlje, e, Marzuk, e, jugozapad, istok, širi tri, šire područje Tripolija, Makšafana, dakle to je sve već razoreno još 2014. I imamo prve vojne pregovore ovdje u Ženevi koji su održani između od drugog i odnosno od 3. do trećeg do 8. veljače, sastanak koji je trajao šest dana i to je bio prvi korak eh, da se postigne trajni prekid vatre i da se zapravo izgradi nešto na temeljima ovog vrlo krhkog eh, primirja koje je postignuto nakon prvog sastanka. Sastanak je bio vrlo konstruktivan, taj prvi krug Dvije delegacije su odlučile da se ne sastanu direktno licem lice, dakle imali smo paralelne pregovore, no uspjeli smo postići dogovor oko toga da se to krhko primirje očuva, također da se očuva e, teritorijalni integritet i suverenitet Libije, također da se protive protivljenje vanjskoj intervenciji, i također nastavak borbe protiv e, grupa koje je UN e, definirao kao terorističke e, grupe. I također imamo neke mjere za izgradnju povjerenja kao što su razmjena zarobljenika i povratak posmrtnih ostataka. I također se govorilo i o potrebi da se omogući povratak prognanika u njihove domove. No, naravno, opet se vraćamo na tu ključnu temu a to je e, prekid vatre jer samo na taj način možete omogućiti civilima da se vrate svojim kućama. Zato smo nastavili pregovore i danas e, kako bismo postigli taj prekid vatre. Suočavamo se tu sa velikim izazovima na terenu bilo je preko 200 e, kršenja primirja od 12. siječnja. Mi naravno neformalno pratimo prekid vatre, a formalni mehanizam za praćenje prekida vatre je nešto što će morati biti odlučeno u formatu e, ove zajedničke vojne komisije 5 plus 5 ali bilo je puno kršenja prekida vatre, uključujući danas e, jer je raketirana luka u Tripoliju prije par sati. Ispaljeno je 16 raketa koje su pale na samu luku i, skoro su pogodile eh, jedan tanker koji je iskrcavao eh, LNG i da je došlo do eh, pogodka došlo bi do prave katastrofe i tragedije. Dakle, strane sve češće e, koriste tešku artiljeriju, nenavođenu i te rakete. Nekoliko puta je pogođena zračna luka, došlo je i do sukoba na područjima istočno od Tripolija, uključuju Alvašku i Algrain, tako da i dalje je visoka napetost e, na linijama bojišnice, no ipak e, dvije obje strane se i dalje zaklinju da e, žele održati prekid vatre i naravno druga stvar koju mi pratimo e, i tu, tu smo dosta to je dosta alarmantno i jasno smo to dali do znanja. To su ovo eklatantno kršenje embarga na uvoz oružja koje je uspostavio UN i upravo se o tome jučer i govorilo na sastanku ministara vanjskih poslova i mm, zaključi su mm, usvojeni. To je nužan prvi korak jer Libija je preplavljena oružjem. Oni ne trebaju više oružja. Vi, gospodine predsjedniče, ste govorili o tom oružju koje sada e, već godinama e, prelazi granicu i e, dovodi u opasnosti Sahel i tamo povećava riziko terorizma i nasilja. Naravno, humanitarna situacija je nešto što pratimo e, veoma brižljivo, zato što životi običnih građana u Lidiji, Libiji e, su sve gori. Jedan od četiri je, na njega je negativno utjecao ovaj e, rat, veliki broj njih treba humanitarnu pomoć, praktički jedna trećina E, ne libijskih e, migranata i izbjeglica e, su u posebno lošoj situaciji i u Tripoliju je zbog napada na zdravstvene objekte situacija sve gora, ima puno žrtava. Preko 149 tisuća ljudi je protjerano iz svojih domova u Tripoliju od početka sukoba u travnju i 345 tisuća ljudi je i dalje na području, na bojištima i u velikoj su opasnosti da dođe do da ih se progna, da moraju napustiti svoje domove. Samo na kraju ću reći da mi smo odlučni da i dalje nastavimo eh, po ove, ove tri eh, puta. Politički dijalog će se također pokrenuti 26. veljače u Ženevi. Imamo e, e, velike podjele u libijskom parlamentu i mi zapravo e, tražimo od parlamenta da poštuje ono što bi trebao biti jedan demokratski i transparentni proces odabira predstavnika koji će ih zastupati na tim sastancima. Mi imamo svoju kvotu i mi ćemo našu kvotu iskoristiti E, da bismo osigurali da su zastupljeni e, oba spola, e, organizacije civilnog društva, manjine, dakle na, na tom sastanku za devet dana. Eto, hvala, tu ću sada napraviti stanku. Hvala vam lijepo na ovim informacijama. Izvolite, gospođa Gil. Thanks a lot. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedatelju. Doista mi je velika čast što mogu biti s vama danas poslijepodne. Posebno danas, nakon jučerašnjih zbivanja na vijeću ministra vanjskih poslova. Mislim da je za nas to bio jedan odlučujući trenutak. Sigurno ste u ovome domu čuli da je visoki predstavnik Borel od samoga početka tvrdio kako namjerava biti vrlo angažiran što se tiče Libije. I rekli smo da je to sukob koji nam je najbliže, koji se trenutno događa. Očekuje se od Europske unije da odigra mnogo snažniju ulogu u Libiji nego što je to do sada bio slučaj i smatramo da se za sada to otvorio prostor. Vjerojatno iz dva razloga. Prvi je onaj koji je spomenula Stefani, a to je ono što se dogodilo na konferenciji u Berlinu i nakon nje. A drugo je snažna poruka jedinstva koju Europska unija želi poručiti, a što se tiče situacije u Libiji. U odnosu na ovu konferenciju u Berlinu, mislim da možemo reći da je tu učinjeno nešto vrlo aktualno u trenutku kada su se u Libiji pojavile brojne vrlo opasne inicijative, dakle Ujedinjeni e, narodi su predstavili ideju koju je prihvatila kancelarka Merkel i to je omogućilo da se stvori taj međunarodni kišobran pod navodnicima, ali isto tako da se nametne vodstvo Evropske unije u ovom procesu. Mi smo u Evropskoj uniji od samoga početka podržavali taj proces to ima prednost i da sve ostale inicijative budu stavljene pod e, istu kapu. E, visoki predstavnik je od samoga početka e, govorio da smo mi angažirani u radu konferencije u Berlinu i da želimo konkretne rezultate, posebno za Europsku uniju. Htjeli smo se usredotočiti na e, dva e, vrlo važna, relevantna pitanja. Ova deklaracija iz Berlina je vrlo dugačka, ima 59 točaka ako se ne varam i obuhvaća više područja, ali kreće se od onih najprioritetnijih, a to je provedba zabrane uza oružja i e, uspostava prekida vatre i najviše smo usredotočili svoju pozornost na ta dva aspekta od njegovog početka njegovog mandata. Kao što znate, on je također 10. siječnja zatražio e, izvanredne mjere u sklopu zajedničke vanjske sigurnosne politike i zatražio je također mjere kao potporu radu konferencije u Berlinu. Situacija nije bila jednostavna, eh, ona je i dalje vrlo osjetljiva, međutim, jučer je donesena ta jednoglasna odluka da se pokrene nova operacija na sredozemlju. Dano je zeleno svjetlo za to i to bi bila zračna, satelitska i eh, pomorska dimenzija i to je, se razlikuje od operacije Sofija. inače smo sredinom ožujka trebali finalizirati operaciju Sofije, to će se i dogoditi. Ova operacija bi trebala imati drugačiji mandat i naglasak bi trebao biti na provedbu UN-ovog embarga na oružja. Ova e, zamisao se temelji na tome da E, se odluka donese na sljedećem sastanku vijeća, dakle do 23. ožujka. Što se tiče samih modaliteta misije, njih tek treba definirati. Mi ćemo voditi računa o različitim senzibilitetima, no svakako postoji politička volja da naših 27 država članica uputi jedinstvenu poruku. Mi već sada razmatramo što možemo općenito poduzeti u ovim ostalim dijelovima berlinskog procesa. Ne krećemo od nule, već smo aktivno djelovali u nekoliko područja uključujući i uz potporu UN-a. Davali smo također i financijsku potporu ovom procesu UN-a u Ženevi. Doista nas e, ohrabruje činjenica da možemo učiniti ono što se činilo nemogućim, a to je da e, ove tri strane mogu zajedno sjesti, da imamo predstavnike u formatu 5 plus 5, te da se e, na taj način razgovara o konkretnim modalitetima ovog prekida vatre i u tom smislu želimo odati počast e, svom uloženom trudu same Stefani i njezinih e, nadređenih. Takako, Čuli smo kakva je situacija na terenu od Stefani. Nažalost, e, nije ohrabrujuća. Neki čak kažu da ovdje postoje zapravo dvije pruge, e, dva kolosijeka. Jedan je onaj koji se odvija u sklopu belinskog procesa, a drugi je onaj na terenu. Međutim, mislim da je tu ipak pokrenuta, e, pokrenut jedan postupak koji ima svoju dinamiku i e, morat ćemo pričekati rezultate. Kao i Ujedinjeni narodi doista e, moramo iskazati zadovoljstvo zbog toga što je Vijeće sigurnosti prošlog tjedna donijela rezoluciju. U toj rezoluciji se jasno traži uspostava prekida vatre i govori se o višestrukom kršenju embarga na uvoz oružja. Ono što se događa u Ženevi doista smatramo ohrabrujućim i mi svakako želimo aktivno sudjelovati u tom procesu. Ova prva poruka koju želimo uputiti i koju zapravo želi uputiti e, uputit će je visoki predstavnik Borel na konferenciji u Minhenu, a mi ćemo ovdje u Briselu biti domaćini trećeg e, sastanka dužnosnika ovog instrumenta za nastavak radova, nastavak rada, gdje ćemo pokušati e, analizirati dosadašnju situaciju. E, e Sada? Gospodin Galer. E, Hvala lijepo, predsjedajući. Hvala na svim ovim izlaganjima iz Ženeve i odavde iz Brisela. Malo sam iritiran. Jer vidite, tema je na dnevnom redu bila Naknadni rad, e, nastavak na konferenciju u Berlinu, provedba embarga na oružje u Libiji. E, mi smo sad puno čuli o prekidu vatre ili ne prekidu vatre, ali nije mi sad baš jasno da li nam ove dvije naše gošće, predstavnici različitih službi, mogu nešto reći konkretno o provedbi embarga na oružje. Jer baš kod tog pitanja imam velike upitnike to je kao donesena odluka o tome, ali moje pitanja su vrlo konkretna na tom području. Barem na onom području koje se uvijek na zemljopisnim kartama pokazuje, mapama. Jer to, to je isključivo područje koje se želi kontrolirati i kako se tu uopće može kontrolirati e, cijeli promet, šta je sa brodovima iz Rusije i Turske. Da li se to kontrolira? Pa to su najčešće njima izvoznici, odnosno dobavljači oružja. onda šta je sa onom privatnom, privatnom tvrtkom Wagner, onim privatnim e, sigurnosnom tvrtkom iz Ruske, onda šta je sa onim kontrolama oružja koje dolazi preko pna iz ostalih susjednih država afričkih? Šta je sa kontrolom zračnih luka u Tripoliju i drugdje? i da li je to sve uzeto u obzir? Šta je sa, jeste li u kontaktu sa zaljevskim državama, zaljeva koje su isto tu isporučile već oružje? I mislim to je Vijeće sigurnosti UN-a napokon i potvrdilo e, da je tu došlo do isporuka oružja unatoč embargo. Pa onda nas zanima konkretno koliko je brodova bilo u pitanju, odnosno koliko brodova mi imamo na raspolaganju na licu mjesta kako bi nadzirali taj embargo i da li je to sad sve tako dogovoreno i da li uopće da li se prati da taj dogovoreni embargo i, mislim usvojeni embargo na uvoz oružja ili isporuku oružja u Libiju da se on stvarno poštuje. To me jako zanima. Šta sad? Hvala. Gospodin Peters, hvala vam. Gospodine predsjedatelju, ja bih e, želio zahvaliti našim govornicima, odnosno govornicama. E, imam nekoliko pitanja. Prvo pitanje tiče se e, zapravo uloge Turskoj, Turske u Libiji. Dakle, kako se odražava na konferenciju iz Berlina ova odluka Turske. I drugo pitanje, da bi se uopće uveo embargo na uvoz oružja, dakle to je jedna stvar, ali druga stvar je kontrola. A u Libiji već postoji mnoštvo oružja, tako da bi me zanimalo na koji način će se u praksi provoditi ta kontrola. Treće pitanje, spomenuli ste da bi se mogla dogoditi bankarska kriza u Libiji. Ja sam pažljivo slušao, to je ono što sam razumio. Zanima me kako se uopće može izbjeći ta kriza u praktičnom smislu i što ako do nje dođe, što možemo poduzeti? Izvolite. Thank very much, um, both speakers for your comprehensive... Gospođa Norman, hvala vam. E, zahvaljujem na vrlo detaljnom opisu situacije u Libiji. Međutim, moram se složiti s gospodinom Galerom pokušavamo saznati više na koji način provesti ovaj embargo na uvoz oružja i tu smo, imam nekoliko vrlo konkretnih pitanja. Kao prvo, u kojoj mjeri vi razumijete uzroke krijumčarenja oružja u tu zemlju? Da me do sada je li to poznato i posebno E, mislim na to da se većina oružja krimčari kopnom, ali postoji i mi se koncentriramo na brodove. Dakle, što je s kopnenom granicom i e, je li svrha ove misije da se samo prati tko krši embargo ili da se blokiraju oni koji žele uvesti oružje u Libiju, što su dvije različite stvari. Trenutno ne shvaćam koji je točno mandat. I zatim, osim e, dakle, tog praćenja i kontrole, hoćemo li imenovati nekoga one, one koji pokušavaju uvesti oružje, postoji li sustav sankcija i imamo li podatke o tome e, da li e, oružje koje se proizvodi u Europskoj uniji dolazi do Libije preko Katara ili tako nešto? I još jedno posljednje pitanje koje se tiče našeg parlamentarnog rada i aktivnosti. E, koji su vremenski rokovi E, koji se odnose na taj mandat i kada bi misija trebala biti operativna na terenu, dakle temeljem e, sadašnjeg vremenskog e, okvira. Gospodina Zmani, hvala vam. Hvala vam gospođo Williams i gospođo Gil na dolasku. situacija u Libiji je doista složena. Mislim da je ova jučerašnja odluka mudra. To je bio i jedan neophodan korak ako uzmemo u obzir utjecaj Libije, dakle to je svakako bilo potrebno. I jedno pitanje je upućeno gospođi Williams. Vi ste i sami rekli da je to prvi i neophodan prvi korak, ali što je prema vašem mišljenju sljedeći korak? I Isto tako me zanima e, s obzirom da će ovaj instrument praćenja se odnositi na e, dakle krijumčarenjem pomorskim i zračnim putem, ali što je sa kopnenom granicom? Kopnena granica na istoku Libije je dugačka i ne znam kako će se to kontrolirati i nadzirati. Hvala. Ja ću postaviti još jedno završno pitanje. Neposredno prije konferencije u Berlinu pojavio se memorandum o razumijevanju između Libije i Turske. on je formuliran kao vojna suradnja između Tripolije i Ankare, međutim postoji i drugi aspekt, a to je sporazum o isključivom gospodarskom pojasu dviju zemalja kojime se evidentno krše prava Grčke. E, odnosno suverenitet Grčke. Kako gledate na to u kontekstu građanskog rata u Libiji i odnosa s Grčkom u ovom predstojećem razdoblju. Miss Williams, please. Gospođo Williams, izvolite. Na četiri minute. O redu. Ja ću se zataknuti onih tema koje su relevantne za embargo i šta UN tu radi. Onako najšire govoreći o kršenjima embarga na oružje za Libiju. Kao što sam već rekla, to je odluka koja, ona odluka koja je jučer na afet donesena je bio vrlo pozitivan prvi korak jer do sada uopće nije bilo um, ikakvog monitoringa embarga na oružje. A znamo da je bilo do niza krš, došlo do niza kršenja. Što da vam kažem, mi imamo od zadnjih godina tu silna izvješća stručnjaka koji u detaljima onda navode koje su sve države kršile embargo. Ali nažalost nije bilo nikakvog nastavka na konferenciju i nikakve sankcije nisu onda nametnute državama koje su kršile embargo i zapravo ih doslovce nije niko pozivao na odgovornost. Stoga moramo jednostavno prestati sa takvom jednom praksom i sa takvim jednostavno ogromnom, da kažemo, bujicom oružja stranih boraca koji ulaze u Libiju, vojne pomoći i tako dalje koje im pružaju svi svaki, ako želimo općenito jednu prekid tre u, tamo uvesti i stabilizirati. I napokon u interesu svih susjeda Libije koji su također debelo i duboko pogođeni ovom krizom Libija. Naravno da tu postoje različite rute e, i to kopnom, morem i zrakom gdje se u krijumčarskim putem donosi oružje i prema tome moramo imati jedan sveobuhvatni mehanizam za nadzor tih puteva. Ali pogledajte i sad glede ovih svih na, u odnosu na sve ove zemlje koje tu se miješaju, interveniraju u Libiji. Poruka njihova je bila zapravo treba biti maknite ruke e, s Libije i sve svoje negativne utjecaj i angažman pretvorite u maksimalno pozitivan utjecaj i tražite na maksimalnim snagama rješenje za libijsku krizu, jer ona, ta država je već devet godina u dubokoj krizi i kaosu kompletnom. Mi smo vjerovali da ono što smo postigli u Berlinu, da su zaključci Berlina, dakle i sami operativni dokumenti i zatim zaključci Vijeća sigurnosti, da je to sve predstavlja one bitne elemente za rješavanje libijskog problema i da se krećemo simultano zapravo na ta tri kolosijeka izgradnje eh, i kojima se de facto uzajamno pomažemo i dakle UN, Evropska unija i ostali treća naša prva gdje uzajamno si pomažemo i uzajamno zapravo stvaramo sinergiju kako bi zajednički eh, eliminirali eh, uzročnike ove dugogodišnje krize u Libiji. A sada hvala i ja bih e, rekla još nešto. Dakle, uvjetima Dakle, pitanje modaliteta, ja nemam pojma o tome. Jučer je odluka donesena na temelju političkog dogovora između 27 država članica. I sad e, ćemo odmah krenuti sa raspravom o tome u Europskoj službi za vanjsko djelovanje, da nađemo konkretni modalitet kako to provesti. Ne znam koji će biti točan mandat, precizan mandat misije, ali e, znamo koji je opći cilj cijele misije, to je jasno. To će biti nadzor provođenja i poštivanja embarga na oružje i mislim da će biti to prvenstveno nadzor, a, ali moramo vidjeti kako, kako ćemo to uskladiti sa Ujedinjenim narodima u ovom trenutku i kako ćemo uspostaviti izravnu vezu sa panelom stručnjaka o kom je malo prije isto se govorilo. Jer oni imaju puno više od nas E, zapravo i ne samo zadaću, nego oni se i bave time da imenuje one koji krše i da kažemo da ih javno osramote, ali da javno, dakle da objelodane ko sve krši e, embargo na uvoz oružja i što on i čine. Panel stručnjaka to kao što znamo već stalno objavlja. Postoji mogućnost sankcija osim kad govorite o državama jer u tom smislu govorimo. O tome upravo govorimo u ovom kontekstu. Jer kad su države u pitanju, onda je puno, puno složenije problem da se nametnu sankcije. Međutim, mi radimo i na diplomatskom planu. Puno smo napora uložili u kontaktima sa državama za koje znamo da su u to miješani kako bi ih e, zapravo odvratili i polako razriješili tu libijsku krizu. Sad, mi, da, mi nadziremo more, međutim oružje stiže uglavnom kopnenim putem ili zrakom, zrakoplovima. E, s obzirom da imamo tamo pomorske e, jedinice i naše snage, to znači da onda i radarom to na radaru to sve pratimo. Dakle, konkretno, na moru još i kontroliramo koliko toliko, ali na onoj jako dugoj granici između Libije i Egipta teško da bismo mogli kompletno nadzor uspostaviti. No, to je dugoj, dugoj kopnenoj granici. Međutim, vojni stručnjaci su uvjereni da će i daljnje raspoređivanje naših pomorskih snaga koje imaju mogućnost radara, ali i satelitskog nadzora, da će i to već jako utjecati. Zatim memorandum o razumijevanju potpisan između Libije i Turske. Mislim da tu nije kazano ništa što nije već kazano i na najvišoj razini Europske unije 12. prosinca na Europskom vijeću. To je bilo vrlo jasno i vrlo jasno kazano u zaključcima Europskog vijeća da se posebno ovaj memorandum razumijevanju o ograničenju e, kršenja i povrede e, prava suverenih prava zemalja članica da nije u skladu sa međunarodnim pravom i da može imati ozbiljne pravne posljedice. To je vrlo jasno kazano. Hvala.